E, dio e, zaštite e, prihoda britanske vlade u, vremenima posebice krize i štednje. Hvala. Hvala gospodinu Tenaku. Ovime smo završili izvještaj Martin. I kao što smo već ranije najavili, izvještaj izvještaj Butikofer nećemo moći odraditi jer se naša dvorana mora pripremiti za poslijepodnevni rad i ovime zatvaram sjednicu. Hvala.